Ladies Dame i gospodo, dragi kolege, prelazimo na točku 17. današnjeg sastanka odbora za vanjske poslove. Ovaj dio sastanka održamo zajedno sa kolegama i prijateljima ispod odbora za sigurnost i obranu isto tako e, sa delegacijom za odnose sa parlamentarnom skupštinom e, i odnose sa NATO-om. E, pozdravim Nataliju Lozo, koja je predsjedateljica tog pod te delegacije. Dakle, sjedi pored mene. Inače, jako poseban srdačni pozdrav upućujem našem generalnom tajniku NATO-a, gospodinu Jensu Stoltenbergu, kojeg ponovno pozdravljamo u Europski parlament. We experienced you in the last term. U tijekom zadnjeg saziva ste bili naš gost na odboru za vanjske poslove i zahvalni smo što ste početkom novog saziva ponovno se odazvali na poziv da razmijenite mišljenje s nama i razgovaramo o kooperaciji između Europske unije i NATO-a na samom početku ovog saziva. Svi kolege došli su čuti što imate za reći tako da ću ja biti u uvodnim komentarima jako kratak. Samo još jednom želim naglasiti da ovaj parlament i napose odbor za vanjske poslove i pododbor za sigurnost i obranu su bili jako aktivni u iznalaženju polja bliske suradnje između Europske unije i NATO-a, da vidimo koje su to mogućnosti da se naša sigurnost, sigurnost i obrana u Europskoj uniji budu što bolje povezane uz aktivnosti NATO-a, a napose transatlantska suradnja s Sjednjim američkim državama i Kanadom. Izvolite, tajniče, imate riječ. Najljepša hvala Davide i zahvaljujem i predsjedateljima pododbora za sigurnost i obranu i delegaciji za odnose sa e, parlamentarnom skupštinom EU-a i NATO-a. I doista je zadovoljstvo i čast ponovno vrati se ovdje i ponovno vas vidjeti. Tu su brojna nova lica, ali i neka poznata lica koja sam upoznao tijekom prethodnog saziva. Doista cijenim dolazak ovdje iz više razloga jer među zastupnicima se osjećam doma. Ja sam sam bio 20 godina zastupnik i doista cijenim taj simbol demokracije jer zastupnici i parlamentarci imaju različita gledišta oko brojnih stvari, ali istovremeno svi vjerujemo u instituciju, u parlament. Parlament je tu da izrazi volju naroda i parlament parlamenti imaju važne uloge u našim nacijama, različitim zemljama, ali i Europski parlament jako je važan e, u smislu oblikovanja europskih politika, a to je opet e, važno za sve saveznike NATO-a i za suradnju s NATO-om. Zatim, također mi je drago što sam ovdje, jer doista jako vjerujem u suradnju između NATO-a i Europske unije i stoga svaki put kada me pozovete, ja dam sve od sebe da se odazovem tom pozivu i također pozdravljam i to što imamo jako dobre odnose, bliske odnose sa kolegama iz čelništva u EU. uniji. Moja stara prijateljica Ursula von der Leyen bila je ministrica za obranu i kolege prijatelj Charles Michel. Evo, prošlog tjedna sam sastao sa ministrom vanjskih poslova Europske unije na e, vijeću e, e, ministra vanjskih poslova i sa visokim predstavnikom Borelom, Boreljom, a kroz dva, tri tjedna Josef Borelj će doći na NATO ministarski sastanak. Dakle, samo činjenica što ja dolazim ovdje da se susrećemo na različitim razinima. dakle, predstavnici NATO i Europske unije, to je ilustracija inkarnacija bliske suradnje između NATO-a i Europske unije. Mi smo dvije različite organizacije i naravno trebamo poštivati razlike jedni drugih i postupke donošenja e, odluka i u EU i u NATO, ali doista pozdravljam činjenicu da usprkos tim razlikama e, uvažavamo i priznali smo to da je jako važno da budemo zajedno, da surađujemo i prethodnih godina smo bili u stanju e, podići na e, dosad neviđenu razinu tu suradnju između Europske unije i NATO-a. Činimo više toga zajedno i radimo više zajedno nego što je to bio slučaj čitav niz godina. Dakle, sama činjenica što možemo raditi zajedno glede pitanja koji se tiču polja kao što je kiber e, prijetnja i hibridne prijetnje. Na tome smo radili u Zapadnom Balkanu, Afganistanu, Iraku. To je od velikog značaja za države članice Europske unije, ali isto tako i za članice NATO-a. Također pozdravljam e, i to što, na primjer, u Egerskom moru imamo razmještenih šest brodova pod okriljem NATO-a, koji su tu da bi se zajamčio sporazum između Europske unije i Turske i koji se bave rješavanjem, rješavanjem izbjegličke i migrantske krize. U sredozemlju imamo operaciju Sofija koja NATO pruža podršku e, operaciji Sofija. U biti mogli bismo, pun, vi, mogli bismo više učiniti u pružanju te potpore ako to bude tražila Europska unija. Na primjer, e, mogli smo pod, pomoći da sprovede eh, embargo novog oružja protiv Libije. Dakle, imamo isto tako i vježbe i brojne aktivnosti u kojima surađujemo. Dakle, činjenica jest da jesmo dvije različite organizacije, ali sve više i više eh, radimo u bliskoj suradnji. I želio bih eh, na početku pohvaliti Europsku uniju i NATO na tome što su u stanju realizirati sve veći broj aktivnosti i sve veći broj zajedničkih aktivnosti i time pokazati značaj naše ukupne suradnje. Ja vjerujem u tu suradnju, isto tako jer vjerujem u suradnju između Sjeverne Amerike i Europe. I time što Europska unija i NATO blisko surađuju, staramo se i za to da Europa i Sjeverna Amerika surađuju i vjerujem da transatlantska veza između Amerike i Europe usprkos tome što se ljudi propituju glede snage transatlantske veze s obiju strana, ali isto tako vjerujem da e, NATO-europska e, suradnja, ali sam NATO, mislim, predstavlja transatlantsku organizaciju, dakle, on je dovoljno jak. Ja vjerujem u tu vezu, isto tako i usprkos razlikama i neslaganjima koja postoje, jer e, njih ima i između Sjeverne Amerike i Europe glede pitanja poput klimatskih promjena, trgovinskih pitanja, e, iranskog nuklearnog sporazuma i brojnih drugih stvari. To su ozbiljne razlike e, koje se tiču ozbiljnih tema, no vjerujem u transatlantsku suradnju jer usprkos tim razlikama moramo se udružiti jer smo sigurniji kada možemo stati jedni pored drugih i nositi se zajedničkim izazovima. I s tim pitanjima poput trgovinskih pitanja i klimatskih promjena koje jesu važna, imamo eh, jako važne zajedničke interese koji se tiču mira i sigurnosti i stoga doista eh, vjerujem da trebamo jačati, a ne slabiti te transatlantske eh, veze. I sad smo suočeni sa jednim paradoksom, a to je sljedeće. Dakle, usprkos tim neslaganjima, a pretpostavljam da će neki od vas imati i pitanja kasnije e, nakon ovog govora kada mi bude postavljali pitanja, vjerujem da ćete mi poslije pitanja o tome. Dakle, e, usprko s tim razlikama imamo paradoks koji je sljedeći. Dakle, postoje razlike, ali istovremeno Sjeverna Amerika i Europa e, surađuju više nego što su godinama. Naprimjer, čitam ponekad da SAD vodi Europu. Sjedinjene države ne vode Europu, već e, oni... A, pardon, kaže se da napuštaju Europu. Ne, SAD povećava svoje prisustvo, vojno prisustvo u Europskoj uniji, u, u Europi. Da, od hladnog rata istina je da smanjuju svoje vojno prisustvo, ali zadnjih godina ono... E, SAD nije smanjila, nego povećala. Imaju više ljudstva, više ulaganja u infrastrukture, e, više opreme a sada kroz nekoliko tjedana imat ćemo velike, veliku vježbu Europa 2020 i tu će SAD razmisliti 20.000 ljudi dakle, iz SAD-a. To je najveće razmještanje ljudstva od kraja hladnog rata. Dakle, može vam se to sviđati ili ne, možete se slagati ili ne, ali činjenično je krivo reći da SAD napušta Europu. Sada ima više e, američkog ljudstva u Europi nego što je to bio slučaj čitav niz godina. Dakle, SAD ne smanjuje, već povećava. I europljani e, napreduju obuka, e, odnosno nove baterije u balčkim zemljama, istočnim dijeloma Saveza, e, u Poljskoj, dakle, poboljšanje borbe protiv terorizma i tu je isto, dakle, nakon čitavog niza godina e, smanjenja proračuna obrane, svi su dakle pravili velike rezove nakon kraja hladnog rata, ali sada su svi saveznici počeli povećavati svoje ulaganje u obranu. Ne kažem da ulažu koliko bi trebali, ali kažem da je velika razlika između smanjenja i povećanja ulaganja i činjenica je sada da svi europski saveznici i Kanada sada više ulažu u obranu. Od 2016. Europski saveznici u Kanadi su dodali 130 milijarda američkih dolara za, više za obranu, što je značajno. A ako ste pratili NATO sastanak na vrhu u Londonu rujnu, čuli ste i poruku SAD-a koji kažu da uvažavaju i uviđaju taj napredak. Moramo sjetiti isto tako da e, ulažemo, odnosno evropski saveznici ulažu u europsku obranu ne kako bi zadovoljili predsjednika Trumpa ili SAD, on ulažu u europsku obranu jer, jer je to u njihovom sigurnosnom interesu. I u biti Europski saveznici su odlučili na samitu u Velsu Londonu 2014. da se povećaju e, izdvajanja za proračun obrane. Dakle, paradoks je taj da usprkos e, pitanjima koja se postavljaju, dakle, da li NATO i da li, da je transatlantska veza jaka, E, činjenica je da ona jača, da ona jača zadnjih godina. Dakle, puno više sada radimo nego što smo radili prethodnih godina i ja to pozdravljam, naravno, jer treba će nam Sjeverna Amerika i Europa i NATO, e, dakle NATO kao faktor koji ujedinjuje Sjevernu Ameriku i Europu i preko atlantske veze, to će nam sve trebati za, za budućnost da se nosimo sa novim i starim izazovima. dopuste da spominjem tri od njih. Dakle, jedan je borba protiv terorizma. Brojni su problemi i razlozi zabrinutosti glede borbe protiv terorizma, no moramo priznati da Sjeverna Amerika i Europa zajedno su ostvarili ogromne napretke nema tako puno mjeseci da je ISIS držao pod svojom kontrolom teritorij koji je velik e, kao Ujedinjena kraljevina, imao je milijune ljudi i vidjeli smo koliko je brutalna bila ta organizacija, e, odsječe, odsjeca glave, koristi silovanje kao vojno oružje, e, probljavanje i brutalnost koju je teško zamisliti. A sada je sav taj prostor oslobođen i ISIS je izgubio nadzor eh, nad tim eh, teritorijem i ljudima koje su držali pod svojom kontrolom samo par mjeseci unatrag. Dakle, to je rezultat zajedničkog napora Europe i SAD i nekoliko partnera. I to nije mala stvar, to je velika stvar. To je zahtjevalo ogroman napor, ali smo se iznijeli s tim. Ja vam samo želim reći da se bojim da zaboravljamo Eh, na opasnost i mogućnost da se to vrati. Dakle, trebamo podržati Irak, borba protiv ISA nije gotova, njih još uvijek ima tamo i naravno želim također eh, što eh, članovi i saveznici NATO-a i članovi NATO-a su bili primorani da obustave obuku u Iraku doista žalim za tim, ali nadam se da ćemo moći nastaviti s tim aktivnostima jer je Iraku potrebna pomoć. Jer e, u suprotnom Irak bi mogao e, upasti u još veći sukob i bi se mogao vratiti. Dakle, sada razmišljam o tome što još možemo napraviti. Puno toga se treba reći, ali ja ću s vama podijeliti samo jednu važnu misao i poruku a to je što više gledam NATO, Zapad, globalnu koaliciju i borbu protiv terorizma, onda ne, ne razmišljam o tome o, u vidu borbenih operacija. Naravno, ja vjerujem da NATO mora biti u stanju voditi borbene akcije, kao što smo to često radili na Balkanu, Afganistanu i drugdje, ako je to potrebno. Ali dugotrajno gledano, puno je bolje da se omogući i osposobi lokalne snage da se same bore protiv terorizma, da stabiliziraju vlastite zemlje sami jer mi ćemo e, kako god bilo uvijek biti stranci i potencijalno doživljeni kao okupatori. Dakle, ne radi se sada o tome da se vode borbene operacije, već da se vidi kako možemo obučavati i izgraditi lokalne kapacitete, dakle, kao što napravili u Afganistanu, kao što i radimo, kao što radimo u Iraku i kao što, na primjer, radimo s svim drugim partnerima u regiji, u Jordanu, Indoneziji, e, kojima pomažemo da se organiziraju specijalne e, operativni kapaciteti i da se nose s borbom protiv terorizma. Dakle, treba izgraditi lokalne kapacitete, što je jako, što je puno bolje od e, usudilo u borbenim operacijama. I naravno, trebamo surađivati. Europska unija ima svoju ulogu, e, ona je nazočna i uvjeren sam u to. No, Europa to ne može sama napraviti. Moramo imati suradnju između Sjeverne Amerike, i Europe i na taj način imamo platformu e, za suradnju preko NATO-a. Druga stvar, drugi izazov s kojim se trebamo zajedno suočiti jest e, Rusija. Kao što znamo, NATO razvio e, e, dvostruki pristup, dakle, odračanje od e, odbrane i i Nema tu nikakve proturječnosti, dakle, u biti, dok god ste jaki, dok ste god ujedinjeni i čvrsti, možete razgovarati s Rusijom. Rusija je naš susjed, Rusija će tu, je tu i treba ostati. Moramo imati bolje odnose s Rusijom, a dijalog s Rusijom nije znak slabosti, već snage. Naravno, tu su nam potrebne SAD i Kanada, ne Amerika, da e, imamo vjerodostojan sustav odvraćanja. Ali i Amerika mora imati smislen dijalog s Rusijom, jer važan dio tog dijaloga tiče se kontroli nadzor oružjem, nad oružjem, a e, u tako što moramo uključiti SAD glede brojnih aspekata, na primjer e, INF sporazum, e, sporazum koji zabranjuje u Europi sve e, projektile srednjeg dosega, to je sporazum između sad i Rusija. NATO je bio platforma preko koje to išlo. Dakle, novi start, naravno, to je bilateralno između Rusije i SAD. Dakle, u svakom slučaju vjerujem u kontrolu oružja koja treba biti smislena. SAD su tu i moraju razgovarati s Rusijom o tome. Idem dalje jer mi se čini da trebam ostaviti vremena za pitanja odgovore. Dakle, treći izazov koji ću ovlaš spomenuti jesu novi nadolazeći izazovi. Dakle, tehnologija, umjetna inteligencija, autonomne platforme, naoružane platforme, big data, veliki podaci. Dakle, sve te tehnologije promijenit će prirodu ratovanja jednako kao što je to e, napravila i industrijska revolucija i potrebne su nam e, sve intelektualne sposobnosti industrijske i e, SAD i Sjeverne Amerike i Europe kako bismo bili i dalje na prvom mjestu. A to je nešto se tiče i rasta i razvoja Kine jer E, imali smo primat nad Kinom glede tehnološkog razvoja, ali sada kada vidimo umjetnu inteligenciju, vidimo da Kina ulaže ogromna sredstva u to. Stoga moramo surađivati, isto kada se govori o, kada je riječ o tehnologiji i da se nosimo s posljedicama razvoja Kine. Dakle, postoje neke mogućnosti, ali i veliki ozbiljni izazovi. Dakle, Kina ima naj, drugi najveći proračun e, izdvajanja za proračun. Samo zadnjih pet godina oni su razmislili 80 novih e, bojnih brodova, a to je kao i to, je, to predstavlja ukupnu e, britansku vojnu mornaricu, a to je samo ono što su oni dodatno napravili zadnjih pet godina. Neki ljudi u Europi i Sjevernoj Americi govore, zabrinuti su obimom, opsegom Kine. Pa ako ste zabrinuti time, onda moraju se Sjeverna Amerika i e, Europa udružiti, jer mi zajedno predstavljamo 50% svjetskog BDP-a i 50% vojnog napora. Dakle, Europa i Sjeverna Amerika, mi smo dvije strane iz tog e, novčića, dakle, lici naličije, postoje razlike i neslaganja, ali ponavljam, dok god budemo udruženi, dok god budemo e, zajedno se nosili sa zajedničkim sigurnosnim izazovima, onda ćemo biti svi sigurni i zaštićeni i ja vjerujem u jake transatlantske veze koje su demonstrirane jakim NATO-om, ali isto tako i ilustrirane jakom suradnjom između čvrstog NATO-a i Europske unije. Hvala Excellent. Thank you, Secretary General. Izvrno hvala, glavni tajniče. Imamo otprilike 45 minuta za raspravu. Imam rekordan popis. Više od 30 kolega se javilo za riječ. Nažalost, nećemo <laughs> moći dati riječ svima. Koordinatori AFETA i SEDA imaju prednost, molim vas za razumijevanje, ali prvo dajem riječ predsjedniku našeg izaslanstva za odnose sa NATO-vom parlamentarnom skupštinom, našem kolegi Petisu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, doista mi je drago što ste meni prvo dali riječ i hvala gospodine Stoltenberg na dolasku i na razmjeni ovih informacijama. E, imam e, dva kratka pitanja. Prvo, je to da sam e, pročitao da predsjednik Trump predlaže širenje NATO-a na Bliski istok i moje pitanje je što mislite o tom prijedlogu? Drugo, kao predsjednik eh, izaslanstva Europskog parlamenta za NATO, znate da imamo svojevrsno stajalište, a to je da nemamo pravo glasa kao ostali predstavnici nacionalnih parlamenta, dakle nije li trenutak da se Europskom parlamentu daju te ovlasti da ne bude samo promatrač. Mislim da je ovo pravi trenutak da podignemo na istu razinu zastupnika u Europskom parlamentu kao i ostale zastupnike. Hvala Krise i također zadosi dobar vremenski okvir drugim kolegama. Je li u redu sada da čujemo pitanja koordinatora? Afet u ime EPP-a Mihael Galer. Hvala. Kao upućeni slažemo se sa vašom ocjenom stanja u vašem prethodnom pojavljivanju pred našim odborom eh, rekli ste da imamo užu suradnje između Europske unije i NATO, da trebamo izgraditi međusobnu otpornost i također otpornost naših eh, susjeda i kada je riječ eh, o potonjem Europska unija i NATO ne smiju biti na suprotstavljenim stranama kada je riječ o Europskom obrambenom fondu. Dakle, kako je suradnja prema vašem mišljenju, kako se to može odraditi? Zatim znate da je strateška autonomija pojam koji kruži u, e, na tom krugovima, ali ponekad izaziva određene zabune. Slažete li se s time da trebamo moći odlučivati samostalno, naročito kada je riječ o Libiji, kada e, Turska nije naša istomišljenica? Dakle, što možemo učiniti e, ako Turska kaže ne Smatrate li da možemo imati vlastitu stratešku autonomiju kako bismo ostvarili ono što je potrebno u Libiji? Hvala. U ime SID-a Tonino Picola. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine glavni tajniče. Dobrodošli u ovaj dom kao i uvijek. U ovim izazovnim geopolitičkim vremenima trebamo očuvati jedinstvo NATO-a i političku koheziju zemalja članica. S obzirom na nedavnu e, reakciju Europske unije na tursko djelovanje na sjevernoj Siriji i također turske aktivnosti u istočnom e, sredozemlju i također E, pojačane turske samostalne aktivnosti u regiji koje nisu u skladu sa političkom kohezijom NATO-a, kako gledate na sadašnje stane stvari u odnosu na Tursku i kako gledate na sveuže odnose između Turske i Rusije s obzirom e, naročito da oni imaju sve jaču i utjecaj u regiji i s obzirom na to da je e, Turska nedavno nabavila ruski obrambeni raketni sustav. Hvala Tonino, a sada u ime gospodin Kučjuk. Ne, Petra, ispričavam se. Petras. Hvala glavni tajniče na vašoj izjavi i naš klub se raduje suradnji s vama u brojnim područjima. Vi ste spomenuli dva područja, dakle riječ je o razvoju Europske obrambene unije i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da ove 22 zajedničke članice Europske unije i NATO-a budu jedinstvene u suočavanju sa budućim izazovima. Glavni tajniče, molim vas da komentirate tužni događaj koji se priprema, a to je odlazak Ujedinjene kraljevine. Ujedinjena kraljevina se sprema otići iz Europske unije i kako vi gledate na to što bi se moglo tu osigurati kako bismo zadržali Ujedinjenu kraljevinu kao snažnog partnera Europske unije, naravno kao i punopravnu članicu NATO-a. Ja smatram da tu predstoje brojni izazovi ne samo u razvoju transatlantskih e, odnosa, nego i e, odnosa preko kanala. To će se uskoro pojaviti na prioritetu, na popisu prioriteta. I također koji su naši najsličniji partneri koje možemo uključiti u osiguranje mira i stabilnosti na svjetskoj razini, dakle koje biste partnere smatrali istomišljenicima ili slično mišljenicima? Hvala u ime zelenih Reinhard Butikofer. Hvala gospodine predsjedniče, hvala glavne tajniče na tome što ste danas došli pred nas. Imam tri brza pitanja. Prvo, nedavno je NATO prvi puta se pozabavio kinom. Ovdje sam. Vi ste rekli da treba istaknuti tu i izazove i prilike, no ja bih se usredotočio na izazove, odnosno koji su najvažniji izazovi u tom pogledu i bi li bilo dobro da NATO bude još snažnije prisutan u Južno-Kineskom moru? Drugo pitanje. Prema vašem mišljenju, koja je uloga NATO-a u rješavanju nereda u Libiji? I treće pitanje. Pojam strateške autonomije je već spomenut, spomenuo je gospodin Galer. I ja ponekad mislim da e, to ima i nekakve protunatovske prizvuke. Dakle, koja je vaša omiljena definicija strateške autonomije? Hvala u ime ideja Jerome Rivière. Hvala predsjedniče. Glavni tajniče, puno toga se može reći o NATO. -u. Dobar dan. Puno toga može se reći o NATO i njegovoj transformaciji od kraja hladnog rata. Slušajući vas, Najprije sam imao dojam da čujem predsjednika Sjednjih američkih država, no dobro, to nije iznenađujuće svakako. Amerikanci su najveći doprinositelji i vi štitite svoj proračun. No, kada čujem vaše recentne izjave koje su pune snishodno e, prema Turskoj, to predstavlja još veći problem, jer Turska je sudionik, aktivan sudionik sukoba u Siriji, Libiji i svaki put e, e, ovo nas može uvesti u problemačnu situaciju jer Turska e, povrijeđuje suverenost e, Cipra, e, punopravne članice Europske unije. Gospodin Erdogan stalno se otvorno upliče u interna pitanja Francuske i Njemačke, financira turske zajednice i tako instrumentalizira. Isti čovjek instrumentalizira migrante i reketira Europsku uniju koja je izuzetno slaba i dalje plaća. Dakle, suočeni s takvom situacijom koja pokazuje zastarjelost vašeg saveza, e, htio bih razumjeti e, vašu blagonaklonost. E, ja osobno ne vidim više interes Francuske da bude u tome. Hvala. Ovdje su oba koordinatora iz ECR-a. Molim Anu Fatigu da mi kaže je li u redu da dam riječ Jeffu Van Ordenu, jer mislim da mu je to posljednja prilika da uzme riječ kao član afeta. Pa ja sam se nadala da ćemo moći oboje govoriti. Ali dajem mu prvome riječ. Evo, radi dobrih e, preko kanalskih odnosa, odnosno preko La Manša, Jeffrey, imaš riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Glavni tajniče, dobrodošli. Govorim e, u svojstvu e, bivšeg tajnika našeg vojnog osoblja u NATO-u. Evo, želim se nadovezati na dva pitanja koja su već postavila kolege, ali možda je moj pristup malo drugačiji. Bojim se da svjedočimo e, dvama razvojima događaja koji bi mogli ugroziti jedinstvo NATO-a. Prvi je nastojanje Europske unije da ostvari takozvanu stratešku autonomiju i to je dosta isključiv pristup e, vojno-industrijskom razvoju. Naravno uz e, obraćanje dužnog poštovanja NATO, ali samo toga. Dakle, to bi moglo i jaz između kontinentalne Europe i naših e, sjevernoameričkih saveznika. Drugo, zabrinjava me neuvažavanje turskih interesa i okretanje leđa Europske unije što bi moglo Tursku navesti da traži više saveznika drugdje. Turska treba ostati uz nas, tako da me ovaj trend zabrinjava i rado bih čuo vaše komentare o tome. Hvala, Jeffrey. Želi li neko uzeti riječ u ime Goja? Gospođa Devero. Ili netko od vas, molim vas. Da me imaju prednost. Hvala gospodine predsjedniče, hvala glavni tajniče. Vi ste spomenuli ulaganja, da ona rastu od strane svih zemalja članica i to je pozitivan razvoj događaja i to želim odmah naznačiti kao pozitivan razvoj da se ulaže sve više u obranu. No, spomenuli ste također i 2020. godinu, dakle imamo 7300 e, njemačkih e, e, vojnika koji su raspoređeni u Njemačku, Poljsku i na Baltik. Govori se o vježbama, ali pitam se nije li postignuta ravnoteža između partnera koji, e, u ovim vježbama koje se odvijaju sve na europskom kontinentu? Kako se to odvija? Imate li kakav komentar o tome? Zatim odnosi sa Peskom. Dakle, te vježbe do 2020. godine na europskoj razini. Mi znamo da su SAD uložile 40 milijardi dolara u ovakve vježbe, ali koja je uloga zemalja članica Europske unije i članica NATO-a? I još jedno pitanje koje upućujem vama. Na posljednjem sastanku NATO-a Macron je otvorio jednu temu. Naime, znamo da postoje razlike u mišljenjima unutar NATO-a koje se sve više pogoršavaju, naročito kada je riječ o naoružavanju, tako da se pitam kako vi vidite na, e, gledate na budućnost NATO-a u tom smislu? Hvala gospodine tajniče. Evo je bio prvi krug pitanja. Osjećam se kao na saslušanju gospodina Boreja. On je dobio isti broj pitanja kao i vi. Dakle, odgovorite na koliko god pitanja možete, počevo od Petra svog pitanja sve do komentara gospođe Demirel. Hvala. Ja ću nastojati odgovoriti na sva pitanja ili barem se svrnuti na e, sva područja koja ste spomenuli. E, gospodin Austrevićius je postavio pitanje o značenju e, prijedloga e, predsjednika Trumpa u vezi sa Bliskim istokom? Pa, ne mogu na to odgovoriti zato jer upravo sada raspravljamo o tome što to znači. To je jedan e, proces koji se odvija u NATO i sa našim partnerima i naravno sa partnerima u regiji, sa Irakom, Jordanom i ostalima. Postavlja se pitanje da ako NATO želi učiniti više što može više učiniti, ne mogu vam iznijeti tu neke zaključke, nego mogu samo opisati proces koji je u tijeku. Ja smatram da NATO može više učiniti, ali kao što sam rekao, ne samo u oružanom sukobu. Dakle, mi razmatramo to sa stajališta pokretanja novih vojnih operacija, nego e, kako spriječiti pokretanje novih vojnih operacija jer je prevencija bolja od intervencije. I ako pogledamo recimo Irak, ja čvrsto smatram da ako ne budemo djelovali sada, da ćemo se ponovno naći u sukobu. Ja sam se protivio Iračkom ratu 2030. godine, ja uopće to nisam podržavao, ali iskreno govoreći, Zapad je možda prerano otišao jer onda se vratio ISIS. I sa desnice do ljevice u Europi svi smo bili složni u tome da treba podržati vojnu intervenciju 2013. godine kako bismo se borili protiv Izisa. Ne mogu govoriti u ime svih, ali oni koje znamo i na desnici i na ljevici su se složili da ne možemo sve promatrati prekriženih ruku i dopustiti razvijanje Izisa i silovanje žena, ubijanje ljudi i ugrožavanje Bagdada i cijelog Iraka. Dakle, postoja velika sloga unatoč onome eh, što smo mislili o rječkom ratu 2003. godine. I ponavljam, ja sam bio protiv toga, ali postojao je eh, sporazum o tome da trebamo pokrenuti veliku vojnu operaciju sa eh, tisućama zračnih napada, sa snagama na terenu, sa specijalnim snagama i sigurnosne snage u Iraku su platile visoku cijenu toga kao i civili. Oslobađanje Rake je je bio ogroman napor i mnogi su platili cijenu tog e, oslobađanja i također i civili. Dakle, trebamo spriječiti da se to ponovi i zbog toga trebamo izgraditi kapacitete e, na terenu kako se ISIS ne bi vratio. Ono što NATO može učiniti u Iraku jest izgradnja kapaciteta, obučavanje snaga, pomaganje. To neće riješiti sve probleme, ali ako to propustimo učiniti, onda će svakako doći do još većih problema i za dvije ili tri godine mogli bismo se ponovno vratiti na početak, odnosno e, naći se u vojnoj operaciji. Dakle, ja smatram da trebamo svakako izbjeći nove vojne operacije u Iraku, u Siriji, u toj regiji. Trebamo e, uložiti velike napore u obuku, dakle i izgraditi sve od ministarstva obrane, institucija, stožera, sve do snaga. E, Europska unija, NATO to mogu učiniti, ali moramo pojačati napore. Imamo koaliciju koju predvodi SAD koja e, pruža obuku, NATO to čini i možemo sagledati način kako to zajednički raditi. Ja uvažavam sve mogućnosti i razgovarao sam o tome sa premijerom Iraka prošloga tjedna i tu će doći također i irački predsjednik i naravno da nećemo ništa e, učiniti bez Iraka. Mi smo tamo na poziv Iraka, ali oni su nas e, zamolili za obuku. Oni su to tražili jer uviđaju da im trebaju snažniji lokalni kapaciteti kako bi spriječili povratak isis Ne mogu vam dati konkretan odgovor jer razgovor još nije dovršen, ali trebamo u svakom slučaju izgraditi lokalne kapacitete u Bliskom istoku, naročito u Iraku. I spomenuo sam i druge zemlje poput Jordana i ostalih zemalja gdje možemo uložiti još više napora. Bilo je pitanje o Europskom parlamentu. Pa ne odlučujemo o tome. Kad bih ja kao glavni tajnik počeo diktirati parlamentarnoj skupštini NATO-a, bio bih u velikom e, problemu. Dakle, o tome će odlučiti parlamentarna skupština NATO-a i, i o svojem odnosu koji želi imati sa Europskim parlamentom. Evo, moram grupirati i pitanja o europskoj obrani, i obrambenom fondu i strateškoj autonomiji. Ja sam uvijek za više napora Europske unije na području obrane. Zašto ne bih? NATO e, traži od Europske unije već godinama da uloži više napora u obranu. Kad bi Europska unija e, ulagala u nove kapacitete, kada bi povećala izdvajanja za obranu, kada bi riješila fragmentaciju obrambene industrije, mi bismo to samo pozdravili. To bi bilo dobro došlo. Također, i to je i Ursula von der Leyen eh, rekla o svojem obraćanju u Europskom parlamentu, želim reći da nije eh, riječ o uspostavi alternative NATO ili natjecanju s NATO-om. Više od 90% ljudi koji žive u Europskoj uniji žive u zemlji koja je članica NATO-a. Dakle, ako ojačate obranu Europske unije, vi jačate i obranu saveznica NATO-a. A to je samo dobrodošlo. Sve dok to ne potkopava NATO i ne odvostručava napore NATO-a, nego ih nadopunjuje. Dakle, kada god imamo nove dronove, tenkove ili zrakoplove ili europsku obranu ili pesko, to je također povoljno i za NATO-ve operacije i to je u redu. No, ako ti novi sustavi stvaraju nove prepreke NATO-vim članicama ili e, članicama koje su zemlja NATO, ali nisu Europske unije, onda bi to bilo e, opasno. I u europskim ugovorima stoji da one zemlje članice Europske unije koje su članice NATO-a, e, NATO je zapravo temelj zajedničke obrane i on to i ostaje, jer ako pogledamo razmjere, a veličina je bitna. Ako pogledamo e, Brexit, 70% e, rasuda za obranu NATO-a dolazi od saveznica. Dakle, e, tri vojne skupine koje predvodimo su predvođene SAD-om, Kanadom i Ujedinjenom kraljevinom. I bitan je zemljopis ako pogledamo sjevernoeuropske zemlje, one su važne za Sjeverni Atlantik. E, znam da postoje različita mišljenja o Turskoj i Europskoj uniji, ali Turska je strateški važna za NATO na jugu, a na zapadu su to SAD, Kanada i Ujedinjena kraljevina. One su bitne za europsku sigurnost. Dakle, Europska unija e, ne može osigurati kolektivnu obranu Europe. To mora biti zajednički napor koji će poduzeti cijela Europa i Sjedinjene američke države, odnosno e, Sjeverna Amerika. Također, želim se osvrnuti na pitanje strateške autonomije. A ako tražite moju omiljenu definiciju, pa mislim da nije na meni to definirati, ali samo ću reći da je to pojam koji nije potpuno jasan. E, za mene strateški znači nešto veliko, a autonomija znači nešto što radite sami. A ako je tome tako, onda mislim da to nije u redu. Jer ja mislim da je Europska unija i Sjeverna Amerika moraju djelovati zajedno, ne samostalno, ali možda postoji neka druga definicija toga i to je također u redu, ali to je na vama da to definirate, nije na meni. U pokušaju da se Europa udalji od Sjeverne Amerike, mi ćemo ne samo oslabjeti transatlantske veze u koje vjerujem, e, nego ćemo oslabiti i Europu. A znam da e, mnoge europske zemlje ne bi prihvatile slabljenje transatlantskih veza. Ako želite odvojiti Europu od Sjeverne Amerike, također ćete podijeliti Europu. Trebamo biti zajedno Europa i Sjeverna Amerika. I govorim u ime sviju nas, jer ja sam europljanin i čvrsto vjerujem u Europsku uniju i e, borio sam se snažno da uđem u ovaj klub, nisam uspio u tome, ali teško ćete naći jednog političara u Europskoj uniji koji se toliko zalagao za Europsku uniju kao ja, jer sudjelovao sam u dvije kompanije kako bih uvjerio svoju zemlju da se priključi Europskoj uniji. Dakle, vjerujem čvrsto u nju, ali ne kao alternativu transatlantskoj obitelji, nego kao važan dio transatlantske obitelji. Zatim, Turska, Sjeverna e, Sirija i tako dalje. Pa posjetio sam Istanbul e, nekoliko dana nakon te intervencije i u Istanbulu E, sam se susreo sa ministrim e, i također e, sa predsjednikom i izrazio sam veliku zabrinutost u vezi posljedica ove vojne intervencije. Također sam istaknuo važnost ublažavanja napetosti i obustave sukoba. Nekoliko dana kasnije došlo je do sporazuma između SAD-a i Turske i preostaju još mnogi problemi u vezi s time, ali barem su se borbe smanjile u tom dijelu Sirije. Na to se moramo nadovezati i naći mirno rješenje sukoba u Siriji i e, mi u NATO snažno to podržavamo. E, NATO je savez 29 e, zemalja i tu imamo različita mišljenja o tome kako riješiti stanje u sjevernoj Siriji to ne trebamo skrivati. Zapravo je NATO platforma gdje se saveznici kritiziraju kada nisu u slozi i zato je to važno. No dobro je da se slažemo u nekim važnim pitanjima koja se također odnose na stanje na Bliskom istoku i u a to su borba protiv terorizma, pružanje potpore Iraku i važnost e, sudjelovanja u globalnoj koaliciji protiv Izista da se spriječi njegov povratak. I znamo da je Turska u tome važan saveznik. Niti jedan e, saveznik nije pretrpio više e, terorističkih napada od Turske. Oni su se borili protiv Daesha i oni su jedini koji imaju granicu sa Sirijom i Irakom i njihov napredak u toj borbi je omogućen i korištenjem turskih baza za borbu protiv Daesha. Zatim Brexit. Brexit eh, će promijeniti odnos Ujedinjene kraljevine sa Europskom unijom, ali ne s NATO-om pitali se što bismo mi trebali učiniti kako bi oni ostali u bliskoj vezi. Pa to je još jedan argument u korist uske suradnje između Europske unije i NATO-a, jer to ukuplja sve članice NATO-a, jesu li one članice Europske unije ili nisu. I to je još jedan argument u korist NATO-a kao političke platforme koja okuplja sve saveznike, opet bile one članice Europske unije ili ne partneri isto mišljenici. Pa ako želite e, reći da s takvima trebamo sve više surađivati, ja u to čvrsto vjerujem i podržavam. Zatim gospodine Butikofer Kina. Mi ne želimo preseliti NATO u Južno-Kinesko more, no Kina se približava nama u Kibre prostoru i snažno ulaže u našu kritičnu infrastrukturu u Africi, u Arktiku Dakle, trebamo reagirati na to da nam se Kina približava. Nije da se mi trebamo izmjestiti, nego je riječ o tome da Kina sada razvija oružane sustave koji sve e, lakše mogu doprijeti do Europe i svih naših saveznica. Libija. Ja sam za to da e, se podrži UN u e, iznalaženju mirnog rješenja i pozdravljam konferenciju u Berlinu. Trebamo podržavati e, primirje i znači mirno rješenje i mi to čvrsto podržavamo. Dakle, to je kratak odgovor na pitanje kako riješiti vrlo tešku situaciju u Libiji. Tu nema lakih rješenja, ali treba nam političko rješenje koje će proizići iz pregovora. Operacija u Libiji u dobrom ili lošem pokazuje da Europska unija i NATO mogu surađivati. Ja sam bio premijer 2011. godine kada je pokrenuta operacija u Libiji i to u potpunosti bez NATO-a. Ja sam bio u Parizu i razgovarao sam sa danskim premijerom, tamo su bili i Sarkozy i Cameron. I to je bila europska inicijativa, europska odluka da se pokrene e, vojna kampanja u Libiji. Evo, E, ja e, preuzimam odgovornost za to, ali nakon nekog vremena shvatili smo kao europljani da nećemo moći provoditi tu operaciju e, protiv Libije bez potpore NATO-a i onda su europljani tražili pomoć od NATO-a koju je i pružio. Dakle, kad je počela libijska kampanja, ona je počela kao europska kampanja bez NATO-a ali nakon nekoliko dana uvidjeli smo da nemamo kapacitete i onda smo tražili pomoć od e, nato stožera za potpunu provedbu ove kampanje, naravno uz pomoć SAD-a. Dakle, podržavate li ili ne tu kampanju, to nije bitno, nego je zapravo to pokazalo da e, e, Europska unija i to mogu surađivati, a to znači naravno i SAD, ali da je inicijativa krenula od Europe. Strateška autonomija, mislim evo da sam to, na to odgovorio. Turska. Mislim da sam odgovorio. E, Defender 2020. je vježba. Vježba je važna jer će ona pokazati sposobnost SAD-a da podrži i zaštiti Europu ako to bude potrebno. Imamo američke sigurnosne jamstva, e, dakle si za jednog jedan za sve članak peti. Dakle, svrha toga je očuvati mir. Svrha NATO-a nije voditi rat, nego je odvraćati opasnost od rata. Dakle, ne provocirati, izazvati sukom, nego ga spriječiti. Čitava logika nato je ta da nikad ne smijemo biti prisiljeni voditi rat. Trebamo moći spriječiti rat i tu poruku moramo postati svakom potencijalnom protivniku. Dakle, ako je jedna saveznica napadnuta, onda će cijeli savez priskočiti u pomoć i na taj način mi spriječavamo ratove. Ali kako bismo bili vjerodostojni u tome, moramo pokazati da možemo rasporediti američke snage u Europi. Jer to jasno pokazuje da niti jedan europski saveznik ne može biti napadnut bez potpore cijelog saveza. Dakle, zadatak NATO-a je očuvati mir i to smo uspješno učinili u Europi već 70 godina. Gospodin Van Orden je također postavio pitanje o strateškoj autonomiji, zatim eh, izvajanja za obranu, to je bilo posljednje pitanje. Dakle, NATO je jak, NATO se prilagođava i upravo smo proveli najveću prilagodbu od hladnog rata. To pokazuje da je NATO fleksibilan, to ne znači da se uvijek slažemo, ali to znači da unatoč razlikama možemo donositi odluke i provoditi ih e, i i zato smo proveli ovu najveću prilagodbu nakon hladnog rata. I to nisu samo vojni nego i politički napori i riječ je o dijalogu sa Rusijom i podržavanju kontrole nad oružjem i sprječavanju situacija poput e, onih na Bliskom istoku gdje bismo mogli biti prisiljeni da se vratimo u sukob. Rashodi. Pa moram reći da koliko čujem glasači i parlamentarci e, često kritiziraju izdvajanje e, više sredstava za obranu jer bi radije e, izdvajali za zdravstvo, za infrastrukturu i tako dalje, ne za obranu. Ja sam dugogodišnji političar i uvijek je bilo teško dobiti sredstva za obranu. Bio sam također 90. godina ministar financija u Norveškoj i ja sam sam smanjio rashode za obranu. <laughs> Istina je. Dakle, očito je da e, nakon hladnog rata 90. godina kada sam e, ja bio ministar financija da smo smanjili izdvajanja za obranu jer su se smanjile napetosti i bilo je manje prijetnje. No ako smanjimo izdvajanja za obranu i smanjuju se napetosti onda moramo biti sposobni povećati izdvajanja za obranu kada se napetosti povećaju, a one se sada povećavaju i to ne vrijedi samo za ISIS. I ako mislite da Europa treba više učiniti, onda trebate izvojiti i više sredstava za to. To nije besplatno. Vidimo da je e, Rusija sve prisutnija i raspoređuje e, nuklearne rakete u Europi. Tako da se moramo pobrinuti da e, nema nikakvih nesporazuma u tome da NATO nije sposoban pružiti mjere odvraćanja i obrane, jer sve dok smo to sposobni neće biti rata, a dok postoji nesigurnost u vezi toga, onda će doći i do sukoba. Dakle, moramo biti element odvraćanja kako bismo spriječili rat i zato kažem da morate više ulagati u obranu. Evo, ovo nisu bili kratki odgovori, ali su pitanja bila zahtjevna. Sada želim vas odmah. Izvolite. Evo govorim na francuskom. Hvala vam predsjedniče, hvala vam glavni tajniče. Pokušat ću i ja biti brza kako bismo e, rezimirali i zaključili ovaj, ovu razmjenu gledišta koja je jako važna. Dakle, evo, pamtim dvije stvari koje su od ključnog značaja. Dakle, prvo jest uvjerenje da e, NATO e, ne može ostati bez strateškog kog dubinskog razmišljanja e, u trenutku kada je, kao što ste rekli, ruska prijetnja uvijek prisutna pod različitim oblicima. Europa je također i suočena s terorističkom prijetnjom iz Bliskog istoka ili Sahela. Dakle, borba protiv ovih prijetnji mora biti jak prioritet e, s gledišta Europe i to u trenutku kada ponašanje jednog člana Saveza, Turske, kao što su to ukazali mnogi, i e, povećani pritisci na Bliskom istoku predstavljaju jako zabrinjavajuće izazove. Imamo na umu da terorizam nije potpunosti pobjeđen, kao što ste rekli glavni tajniče, te ponašanje Rusije je prijeteće, iako je e, dijalog važan. Kao drugo, e, osim pri tome da je jako važno jačati i obranu, e, europsku obranu koja je adut za savez i dopuna e, za NATO. Taj savez, e, savez je ključni za članove, ali Europa u njemu nema možda dovoljnu težinu i ne slušaje se dovoljno uvijek. Vi ste govorili o izazovima nadzora naružanja s pravom, no jedno je sigurno, mi preferiramo biti za stolom, a ne na meniju on kraj toga NATO ne može sve napraviti, ne želimo ovim ukrenuti leđa e, NATO-u, već preuzeti odgovornost u vlastite ruke i preuzeti odgovornost zaštitu našeg kontinenta. Naravno, nećemo iscrpiti ovu temu danas, iz tog razloga podsjećam da pododbor za sigurnost i odbranu će nastaviti svoje redovite razmjene gledišta e, o NATO-u i tako ćemo od 23. siječnja kroz dva dana imati razmjenu gledišta o dva izazova s kojima je Savez suočen i to u nazočnosti e, pomoćnika glavnog tajnika NATO-a